Dear Dragi kolege, s nama je ovdje povjerenik i stoga mislim da je vrijeme da započnemo. možemo započeti sa prvom točkom na našem dnevnom redu, to je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih primjedbi, onda možemo usvojiti nacrt dnevnog reda bez ikakvih promjena. Druga točka na našem dnevnom redu je odobrenje zapisnika sa sjednica i to 14. prosinca 2015. 21. siječnja 2016. te 16. i 17. ožujka 2016. Ako nema nikakvih zamjerki do kraja ovog sastanka, onda ćemo dobiti te zapisnike. Zatim priopćenja predsjednika. Kao prvo, imamo misiju, izvješće sa misija, bivšem uredu za hranu i veterinarstvo u Irskoj Zapisnik s te misije vam je raspoloživ u vašim dosijejima. Što se tiče usmenog prevođenja, danas imamo 21 jezik i imate i elektronički fajl o tome e, na elektroničkoj stranici o sastanku i prenosit ćemo ovaj sastanak na internetu. Sada prelazimo na sljedeću točku to je razmjena gledišta s povjerenikom Carmenom Velom, povjerenikom za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, kao dio našeg strukturiranog dijaloga. Kao prvo želim izraziti srdečnu dobrodošlicu povjereniku Veli na sastanak odbora za okoliš. Kao što znate, njegov eh, posjet našem odboru danas eh, je sastavni dio strukturiranog dijaloga između komisije i odbora ENVI u tom kontekstu bit će nam drago čuti um, vašu izjavu vezanu uz provedbu radnog programa Europske komisije za 2016. godinu i ciljevi za kasnije. Prije svega će nam biti zanimljivo čuti više o vašem prijedlogu da se promiče čisti rast, uzevši naravno u obzir u paketu cirkularnoj ekonomiji, zatim uh, da se ostvare ciljevi za održivi razvoj do 2030. godine te uh, trenutnu uh, provjeru propisa o direktivi Natura. I mislim da će zastupnici isto htjeti čuti više o akcijskom planu protiv e, ilegalne trgovine divljom florom i faunom, zatim plan Europske komisije o deforestaciji i degradaciji šuma i vaše gledište na trenutnim zakonodavnim dosijema poput direktive o nacionalnim gornjim granicama emisija i e, isto tako vezano uz konvenciju Minamata o živi. Zahvaljujem vam na današnjem prisustvenom sastanku. Predat ću vam riječ za uvodne izjave, a kasnije ćemo započeti s raspravom sa kolegama. Hvala ti lijepa, Giovanni. vide pozdrav svim zastupnicima, kolegama. Kao što si rekao, odmah ću se pozabaviti glavnim dijelovima našeg programa možemo porazgovarati uvijek o ono što sam spomenuo u svom govoru. Kao što se svi sjećate, u mom saslušanju pred ovom institucijom u rujnu 2014. Izjavio sam da će sedmi akcijski plan za okoliš biti nit vodilja mog rada. Tim planom se traži od komisije da djeluje u širokom dijapazonu pitanja. Ja sam pažljivo pratim ove, ovih devet prioritetnih objektiva programa. Također imam izvrsne poslovne, poslovne odnose sa brojnima zastupnicima kao i sa institucijom. Radimo na brojnim dosijejima. Sedmi akcijski plan za okoliš može dati značajan doprinos prioritetima predsjednika Junkera. Prije svega se fokusiram na tri glavna područja. To su zelenjivanje gospodarstva, bolje povezivanje sa građanima i ostvarivanje, making it happen. Ja ću se pozabaviti sa ova tri e, programa, međutim prije svega se želimo svrnuti na dva, zadnja, na, na dva najnovija događaja koja su se dogodila u drugoj polovici 2015. godine. Prije svega mislim na program za održivi razvoj za 2030. godinu zajedno sa međunarodnim sporazumom koji je potpisan na COP21 u Parizu. Ova dva događaja predstavljaju e, dva vrlo važna elementa u našem e, nastojanju da pronađemo e, održive sustave. Što se tiče agende 2030. tisuće Europska unija igra, igrala, je odigrala značajnu ulogu u usvajanju ovog dokumenta, te smo i dalje odlučni da nastavimo igrati vodeću ulogu kada je riječ o provedbi i nadzoru njegovih 17 održivih razvojnih ciljeva i 169 ciljeva. Kao što znate, mi smo predvidjeli u radnom programu Komisije za 2016. inicijativu za sljedeće korake koje će povezati europsku budućnost sa provedbom e, održivih razvojnih ciljeva i strategijom Europa 2020. kako bismo osigurali gospodarski rast te socijalnu i okolišnu održivost. Radit ćemo u dvije faze. Kasnije tijekom ove godine izdaćemo e, komunikaciju koja će određivati vanjske i e, unutarnje elemente politika koje će, kojima će se prevoditi održivi razvojni ciljevi te razvijanje europskog konsenzusa za razvoj odnosno pratit ćemo rad Eurostata koji nadzire dakle od provođenja održivih ciljeva. Nastavno na ovo okrenut ćemo se ka pripremi strategije za razdoblje nakon 2020. u Europi. Želimo da ovaj proces bude što je moguće više inkluzivan. Ne samo da ćemo mobilizirati stručni tim komisije, već ćemo se osloniti na vaše, vaša iskustva te na iskustva dionika. Opcije ćemo porazgovarati, o opcijama ćemo porazgovarati već u srpnju ove godine na kolegiju povjerenika. Što se tiče zelenog rasta, Osiguranje, osiguranje da su naše gospodarske aktivnosti održive je preduvjet ne samo za ispunjavanje održivih razvojnih ciljeva. To je jednostavno potreba da bi se Europska unija mogla nositi sa dugoročnim izazovima. To ima smisla za Europu koja eh, ne obiluje prirodnim resursima, međutim ima obilje vještina i znanja. Kako bismo dobili maksimalnu, od, maksimalnu dodatnu vrijednost iz svakog kilograma materijala i svakog džula energije, kako bismo zadržali tu vrijednost u našem gospodarstvu što je duže moguće. Zato je naš prioritet promoviranje zelenog rasta u Europskoj uniji. Europska unija je već globalni lider u ovom području. Međutim, potencijal za poboljšanje je ogroman. Konačne brojke iz našeg tabličnog pregleda eh, učinkovitosti resursa pokazuju da se produktivnost povećala tijekom zadnjih desetljeća i vidimo trendove koji idu u održivom pravcu. Međutim, još je dug put na odvajanju resursa od gospodarskog rasta. Zeleni rast unutar strategije Europa 2020. znači smanjenje materijalnih troškova i smanjenje štete po okoliš, koristeći učinkovitije resurse i inovacije, na taj način doprinoseći rastu konkurentnosti i stvaranju radnih mjesta. to je upravo kružno gospodarstvo. Ispunili smo naše zadaće iz prošlogodišnjeg radnog programa i to tijekom prosinca kada smo usvojili novu strategiju za kružno gospodarstvo. Koliko se ona bude u potpunosti primjenjivala, ona će donijeti blagodati za evropske, evropska poduzeća doveće do rasta broja radnih mjesta te će dovesti do smanjenja pritisaka na okoliš, što obuhvaća emisije ugljika. Sada se pripremamo za razvoj različitih elemenata koji su predviđeni u paketu. Primjedba akcijskog plana ide po planu. Prošle godine smo pokrenuli program unutar Horizonta 2020 koji je nazvan Industrija 2020 u kružnom gospodarstvu i komisija je usvojila, je usvojila prijedlog za online prodaju roba i prije otprilike mjesec dana, 17. E, ožujka, predstavili smo revidiranu uredbu o gnojivu, uključujući i mjere za pristup tržištu gnojiva koji su organskog porijekla. Sada pripremamo novi radni e, plan koji se tiče ekološkog dizajna kojim ćemo se pozabaviti energetskom učinkovitošću u proizvodima, ali i njihovom mogućnosti njihovog popravka, dugoročnog korištenja, nadogradnje i njihovom recikliranju. Kako bismo se držali ovog programa provedbe, predviđamo e, izvješće o napretku pet godina nakon njegovog usvajanja. Međutim, redovite, redovito izvješćavanje zemalja članica Europskog parlamenta i dionika je nešto čemu se upravo raspravlja. Rasprave o zakonodavnim prijedlozima o otpadu dovele su nas do dobro početka. Reakcije zemalja članica u radnim skupinama vijeća za sad su pozitivne. Radujem se što ću aktivno raditi s vama na ovom pitanju, počevši od nacrta izvješća e, izvjestiteljice Simone Bonafé, koja će biti predstavljeno u svibnju te biti usvojeno u ovom odboru u studenom. Moj tim u komisiji već je ujasnio prijedloge i pripremni sastanci su se već održali sa Simonom i njezinim osobljem kao i sa izvjestiteljima u sjeni. Mi nudimo potpunu suradnju i tehničke savjete tijekom idućih mjeseci. Morski otpad je također jedno pitanje koje, do kojeg mi je jako stalo. Potreban nam je pristup kojim ćemo se baviti ovim pitanjem na kopnu kao i na moru. Već postoje brojne mm, inicijative, čišćenje, dakle, plaža, istraživanje, političke inicijative kako bismo smanjili mm, korištenje plastičnih vrećica. Međutim, vidim potrebu da se ovo koordinira i da se fokusiramo tamo gdje možemo biti e, najviše učinkoviti. Kao što znate, otpad je samo dio problema i kako bismo postigli pretvorbu našeg gospodarstva, to će od nas tražiti ciljane investicije. Zato želim također spomenuti da ovogodišnji e, zeleni tjedan na kraju svibnja da će biti posvećen investicijama za zeleniju budućnost. Moramo se osigurati da financijski sustav brine o održivom razvoju i da nam pomogne da ostvarimo obaveze koje smo preuzeli prošle godine u Parizu, a tiču se klimatskih politika, te u Yorku vezanu za agendu 2030. kao i vezanu za akcijski plan kružnog gospodarstva. Drago mi je što je parlament proaktivno uključen u program Zelenog tjedna i bit će mi drago da vas tamo vidim što je više moguće. Kada je o riječ o prirodnom kapitalu, bioraznolikost je sama po sebi i sam po sebi resurs. To nije uvijek vidljivo. Ali prirodni kapital te ekosustavi kao što su čista voda, oprašivanje, poljoprivredna aktivnost na dobroj zemlji, oni su osnovna, osnova našeg gospodarstva i našeg društva, te su preduvjet za dugoročan eh, rast, socijalnu koheziju i dobrobit. Ukoliko ne upravljamo našim ekosustavima na učinkovit način, tada gubimo ove resurse. I to stoji podosta novca i vremena da bi se zamijenilo umjetnim rješenjima. Zaštita i jačanje našeg prirodnog kapitala nije trošak, to znači spasiti se od troškova. Tu je investiranje u održiviju budućnost. Naša srednjoročna ocjena strategija za bioraznolikost, te zaključci vijeća i izvješće Europskog parlamenta svi šalju konzistentnu poruku o iznimnoj važnosti jačanja naših napora kako bismo dostigli naše ciljeve iz strategije Europa 2020. Međutim, od četiri godine od, te godine nismo, nismo sigurni hoćemo i dostići te ciljeve. Od ključne važnosti je bolja dosljednost politika. Sektori poput šumarstva i poljoprivredne koji zajedno pokrivaju 80% europskog teritorija nalaze se u centru rješenja da se zaostavi gubitak bioraznolikosti. Nekad se kaže da ono što se ne možemo izmjeriti da se ne može dogoditi. Trebamo bolje ocijeniti vrijednost prirode, moramo učiniti da ona bude vidljivija i da se bolje razumije, da se bolje uključuju naše planiranje i donošenje odluka diljem Europske unije. važan konkretan e, korak u borbi protiv gubitka bioraznolikosti u Europskoj uniji bilo je usvajanje uredbe o invazivnim vrstama. Kao što znate, komisija nije gubila vrijeme kada je razvijala prvi popis ovih vrsta. Što više, znam da su mnogi od vas pomislili da smo to prebrzo odradili. Već sada radimo na pripremnim, na pripremnim aktivnostima kako bismo kasnije ove godine osvježili ovaj popis. Što se tiče provjere prikladnosti popisa iz direktive na kultura. Kasnije ove godine ćemo predstaviti ovu studiju, kao što znate. Ovo je izazvalo velik interes i uključenost građana i dionika. Konzultacije su dobile više odgovora nego one koje se tiču DTIP-a i to, to je dokazalo da je priroda važna za građane. Odluka da se poduzme, provjera prikladnosti, fitness check, ove dvije direktive dokazuje da imamo, da je ova direktiva na snazi dugi niz godina i sad je vrijeme da provjerimo bismo li ju mogli poboljšati. Prvo ovaj fitness check će nam pomoći da razumijemo što je ono što djeluje, što je ono što ne djeluje i zašto sada smo u konačnoj fazi ove provjere prikladnosti i ja ću rezultate predstaviti na konferenciji o prirodi u Europi koju će organizirati Nizozemska na kraju svog predsjedanja. Kasnije ove godine komisija će predložiti konkretno djelovanje kako bi se nadovezala na rad na provjeri prikladnosti kao što je istaknuto u programu rada komisije za 2016. godinu. Tako da danas, nažalost, ne mogu najaviti koji su zaključci komisije ovom pitanju, zato što postupak još nije dovršen. Ali želim biti jasan. Neću e, predložiti snižavanje ciljeva kojim se bavi ovo zakonodavstvo. Riječ je o središnjem elementu naših okolišnih zakona. Kao što je Giovanni spomenuo, također ću vas e, izvijestiti o trgovanju divljim vrstama. Mi ne samo da radimo na očuvanju vrsta i habitata unutar Europske unije, vidimo međutim dramatičan porast u krijumčarenju divljih vrsta. Brojke su doista šokantne. Više od 20.000 tisuća afričkih slonova ubijeno je 2013. godine, a istovremeno prošle godine ubijeno je 1338 nosoroga. Trgovanje divljim vrstama ne samo da uništava prekrasne životinje, ugrožava čitave vrste, već je to aktivnost kojom se, eh, kojom se financira kriminalna, eh, kaznena kriminalna djelatnost i e, siromašne zajednice ostaju bez izvora prihoda. Tu je ljudska tragedija, ubijaju se rangeri koji štite ove vrste otkrivalovaca. Komisija je odgovorila 26. veljače sa sveobuhvatnim i jasnim europskim akcijskim planom za boru protiv krijumčarenja divljim životinjama. Riječ je o vrlo važnom elementu kojim se jasno odgovara na poziv Europskog parlamenta da Europa učini više po ovom pitanju. Prve reakcije iz zemalja članica na ovu inicijativu su pozitivne i očekujemo da će e, Vijeće za okolišna pitanja podržati ovaj akcijski plan na svom sastanku tijekom lipnja, da se radujem e, i što ću pročitati izvješće ovog odbora na ovu temu. Akcijski e, plan sadržava velik broj obaveza. One su sve važne i od iznimne važnosti da se sve one primjene u zadanom vremenskom okviru kako bismo vidjeli napredak. Započeli smo raditi na ovome i uključit ćemo se u suradnju sa zemljama članicama u raspravi kako najbolje provesti taj, to zakonodavstvo. Idući važni e, događaj je konferencija stranaka CITES-a koja će se održati u rujnu. Računamo na vašu potporu koja je od važnosti kako bismo se osigurali da Europska unija predvodi borbu protiv krijumčara divljih vrsta na međunarodnoj i domaćoj razini. Povezivanje sa građanima. Osim što su oni neizdvoji dio održivog gospodarstva, okolišne politike su jako, jako važne našim građanima. Oni se, one se tiču brojnih aspekata njihovog svakodnevnog života. Na mom saslušanju pred vašim odborom jasno sam rekao da je među mojim prioritetima i zaštita građana od e, rizika po zdravlje. Zdrav okoliš je od ključne važnosti za zdravlje i za dobrobit građana i naša oko, naše okolično zakonodavstvo je tu odigralo izuzetnu ulogu u postizanju napretka. Danas više od 99% pitke vode u Europskoj uniji sigurno prvo zahvaljujući sve većoj primjeni europske direktive o kvaliteti pitke vode. Nažalost, jednako se ne može reći za kvalitetu zraka u Europskoj uniji. Komisijin paket o čistom zraku e, je nešto čime se želi smanjiti broj e, preranih smrti koje se mogu povezati sa zagađenošću zraka u Europi. Želi se također dramatično smanjiti bolesti gonjih dišnih puteva i istovremeno uštedjeti do 140 milijardi u zdravstvenim troškovima do 2030. Izuzetno cijenim e, posao koji je obavila kolegica Žili Grling i izvjestitelji u Sijeni koji su pokušali doći do zaključka u prvom čitanju vezano uz direktivu o gornjim granicama nacionalnih emisija. Koliko možemo postići rezultat koji možemo prepoloviti broj preuranjenih smrti koje su povezane sa lošom kvalitetom zraka, možemo dokazati koliko učinkoviti možemo biti kada je riječ o zaštiti okoliša i zdravlja europskih građana. Ratifikacija Minamatske konvencije o živi također će donijeti jasne okolišne i zdravstvene dobrobiti. Doći će do smanjenja emisija žive u zraku diljem svijeta. To će dovesti do manjeg izlaganja živi diljem svijeta, pa i unutar Europske unije. Zaustavit ćemo svjetsku proizvodnju i trgovinu proizvodima koji sadrže živu i zabranit ćemo novu upotrebu žive u proizvodima i industriji unutar Europske unije, osim ukoliko to nije doista ključno za zaštitu zdravlja i okoliša. Komisijin prijedlog s početka veljače znači da će Europska unija nastaviti imati vodeću ulogu u svjetskim politikama vezanim u živu. Zato je sada važno da ratificiramo konvenciju prije nego što ona, prije nego što ona stupi na snagu i to najkasnije krajem e, i to najkasnije početkom iduće godine. To će tražiti brzo djelovanje su zakonodavaca i mi ćemo vas podržati u tome. Osim žive, Građani su zabrinuti i zabrinjavaju i kemikalije te njihov utjecaj na zdravlje na okoliš. Revizija Riča 2017 i prvi ocjena prikladnosti svog, zakonodavstva vezanih uz kemikalije dat nam mnoštvo materijala za strategiju 2018 za netoksični okoliš koji zazivamo u, sebe, u sedmom akcijskom planu za okoliš. Ja ću dokazati da fokusiranje na stvaranje radnih mjesta i rasta ne dovodi u pitanje zaštitu okoliša za trenutne i buduće generacije europskih građana. Te dvije stvari idu zajedno. Kako to ostvariti? Sve ove dobrobiti, održivi rast, poboljšano zdravlje i dobrobit, smanjenje rizika, sve to će se dogoditi jedino ukoliko politike i zakonodavstvo koje razvijamo i usvajamo budu provedene ja se fokusiram na ovo, ostvarimo to. To znači baviti se primjenom, jazom koji postoji u primjeni u, europskom zakonodavstvu i moramo se osigurati da treće zemlje također budu ambiciozne u svom djelovanju. Također ovdje govorimo o tome da postoje odgovarajući alati kojim ćemo postići svoje ciljeve, da oni budu suvremeni i da odgovaraju namjeni. Za nas je ovo vrlo važno. Već smo odradili čitav niz evaluacija različitih dijelova okolišnog zakonodavstva i u tijeku je još nekoliko ovakvih analiza. Već sam spomenuo, dakle, provjeru prikladnosti nature. Još jedna vrlo važna evaluacija upravo u tijeku, ona je horizontalne prirode, tiče se na izvještavanje. Cilj je da izvješća budu jasnija dolaze na vrijeme i da budu jednostavnija za pripremu. Za pripremu. I to bi se trebalo pretočiti u bolje rezultate na terenu i u manje administrativnog pritiska za tvrtke. Naše konzultacije sa dionicima već su donijele e, mnogo pozitivnih ideja i radujem se rezultatima e, dakle, iduće godine 2017. Zadaća je komisije da nadgleda odgovarajuću primjenu europskih politika i zakonodavstva. I mi ćemo iskoristiti sva sredstva na raspolaganju koja se tiču provođenja i koja se nalaze u osnivačkim ugovorima, bavit ćemo se kršenjima ugovora kada to bude potrebno. Međutim, bolje je da se zatim ne poseže. Jedno komplementarno rješenje je da se prati napredak i da se Problemi rješavaju sa zemljama članicama, kada je riječ o postizanju, eh, kada je riječ o ostvarivanju preuzetih obaveza i novih obaveza. Zato razvijamo EIR, to je revizija provedbe okolišnih eh, politika. Ono će nam dati sveobuhvatni strateški pregled eh, postizanja rezultata zemalja članica, te će nam omogućiti informirani dijalog i pronalaženje učinkovitih rješenja prije nego li dođe do eventualnog kršenja europskog prava. Ovom revizijom se želi poboljšati naše znanje o e, problemima u provedbi okolišnih politika i zakona u svakoj zemlji članici. Njima se žele dati nova rješenja te savjeti kada je riječ o pravnoj provedbi. Također žele se ustanoviti razlozi za ove jazove u promjeni te se želi potaknuti razmjena dobrih praksi. U prvom koraku izvješća po zemljama bi pripremala bilateralni dijalog između komisije i zemlje članice koje je u pitanju. To, to bi omogućilo razgovore na visokoj razini vezano uz jaz u e, provedbi koji je zajednički nekoliko zemalja članica. Ideja iza ovog akcijskog plana nije nova. Sličan nadzor postoji tijekom niza godina u drugim područjima poput jedinstvenog tržišta, digitalnog gospodarstva, malih i srednjih tvrtki, oporezivanja zaštite potrošača i ovdje smo postigli jako dobre rezultate prije kraja 2016. Komisija također želi izraditi inicijativu kada je riječ o pristupu pravosuđu. Ovdje ćemo imati smjernice vezano uz e, presude Europskog suda koji se već bavi ovim važnim temama. Ove smjernice će pomoći zemljama, članicama, nacionalnim sudovima i građanima kao i okolišnim nevladinim organizacijama da se bolje nose sa pravnim izazovima. Kada je riječ o međunarodnim odnosima, bolji okoliš u Europi ne može se postići samo od strane Europske unije. I treće zemlje trebaju početi djelovati, kretati se prema kružnom gospodarstvu, trebaju usvojiti visoke standarde okolišnih politika i družiti nam se u borbi protiv trgovanja divljim vrstama za ili u zaštiti šuma te moraju također sudjelovati u zaštiti biorazličitosti. Ja se uključujem u okolišni dijalog sa ključnim zemljama partnerima i međunarodnim organizacijama. Ova godina će biti važna, imat dvije važne mogućnosti. Tu je UNEA 2, te konferencija strana konvencije o bioraznolikosti i trgovine u ugroženim vrstama. Međutim, želim učiniti više, želim se osigurati da aktivno promoviramo učinkovitost resursa i kružno gospodarstvo putem skupine G7 i na bilateralnoj razini. Također, htio bih spomenuti komunikaciju o politikama vezanim uz Arktik. Očuvanje okoliša ostaje jedan od naših prioriteta naše arktičke politike. Predstojeća komunikacija o Arktiku će naglasiti potrebu održivog razvoja u toj regiji. Jednom kada se ona usvoji, ona će se pretočiti u konkretno djelovanje. I s tim u vezi računam na vašu aktivnost i na vašu potporu. I da zaključim, radujem se nastavku suradnje s vama za zdrave i za zdravi planet. Strateški okvir je dobro utvrđen sada se moramo fokusirati na primjenu onoga o čemu smo se dogovorili, kako na međunarodnoj, tako i na evropskoj razini. To znači inkorporiranje održivih razvojnih ciljeva u naše interne i vanjske politike, ostvarenje paketa kružnog gospodarstva te postizanje cilja sedmog akcijskog okolišnog programa. Ja, kao i vi, želim da naša djeca i unuci žive u svijetu sa čistim zrakom i čistom vodom, sa hranom za koju znaju da je dobra za njih, sa proizvodima koji su sigurni za upotrebu i sa energijom koja je čista. Želim da priroda bude obilna, da bude raznolika, da zato nam predstoji mnogo napornog rada, ali mislim da možemo živjeti dobro unutar ograničenja našeg planeta. Hvala lijepa na pažnji. Hvala vam na vašem izlaganju. A sad možemo započeti s prvim krugom govornika sa predstavnicima političkih klubova i koordinatora. Karl-Heinz Florenc je prvi ime Pučana. Imate dvije minute, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepo, poveniče. Kao prvo bih vam htio zahvaliti na tome što ste se pridržavali onog glavnog pravila. Naime, kada se radi o ovoj razmjeni gledišta, onda ste nam obećali da ćete redovito dolaziti k nama i stoga vam doista želim dati kompliment, vi doista redovito dolazite k nama i to nam se i sviđa. Pokušao sam pažljivo vas e, poslušati i onda sam kratkoročno zapravo došla na jednu ideju da preko e, europske okolišne politike se sada konačno razvije jedno plavo nebo i sunce i da je sve odlično, ali ja sam ovdje u ovom, ovoj dvorani najstariji okolišni političar i toliko sam mnogo već bitaka e, iznio u Briselu da ne vjerujem svemu. Ja vjerujem da želite onaj koridor, da ozbiljno pripremate procjenu prikladnosti propisa, ali ako primjerice pogledamo istraživanja Agencije za okoliš iz proteklih nekoliko godina, onda izgubimo apetit Postoje mnogo država, vjerojatno i moja država, koje još nisu uopće ni započeli sa primjenom europskih propisa. I mi ćemo zajedno udariti u zid. Samo ako se te države izvana ne stave pod veliki pritisak da naprave one najjednostavnije stvari. I već sam mnogo puta rekao da ne moramo otići u Rumunsku i Bugarsku. Evo, odmah u našem susjedstvu možemo baciti pogled u ovim lijepim uh, južnim državama i tamo vlada nered. U mojoj državi uh, nije situacija dobra vezano uz um, uredbu o I tu mislim, gospodine Prveniću, da morate biti aktivni, da morate pitati što je uopće sa direktivom koja propisuje da trebamo pedeset 50% po pitanju recikliranja do 2020. godine. Kakvo je tu trenutno stanje? Ne želim vam pokvariti cijelo poslijepodne, ali situacija je grozna, grozna je. I osim toga uopće ni ne znamo što to znači recikliranje. Jedni kaže jednu definiciju, drugi drugu. Postoje različita svačanja o tome. I mislim da vam je potreban, potreban jedan dodatan tim da bi te trome države članice motivirale da učine barem minimum. Barem minimum jer inače ćemo istrošiti sve sirovine koje bismo trebali prepustiti našoj djeci. Još jedna zadnja točka, politika o otpadu. Imali smo tu četiri izvješća i ta izvješća su dobra. Nemam mnogo toga što je mogu zamjeriti, ali ta izvješća smo napisali samo zato što je u proteklih godina politika otpada i politika o odlagalištima bila neuspjela. Nemamo pravu politiku o odlagalištima na razini Europe, iako imamo pravila za to. I e, to me zabrinjava, jer e, kada recimo bi se tu radilo o jednom malom poduzeću koje bi se time bavilo, onda bi mi tu vrlo brzo zaustavili to poduzeće. Još jednom vam zahvaljujem, da, zahvaljujem povjereniku. Njegovo izlaganje je bilo izvrsno, on je ovdje, on pokazuje dobru volju i ostavlja na nas dobar utisak, ali vama je potrebno barem 50 dodatnih zaposlenika, 50, vaš prethodnik mi je to već rekao, 50 ljudi dodatno kako bi se to provjerili. A glavni neprijatelj nije Juncker, već države članice koje ne žele da ih se provjerava. Hvala lijepa. U ime socijalista gospodin Poc. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, naravno hvala vam i poniše što ste ovdje, što ja mogu razmjenu gledišta raspravu s vama, to je uvijek vrlo bogačujuće. Drago mi je što ste spomenuli strategiju za bioraznolikost za 2020. godinu. Moram reći da nisam bio prisutan pri izradi prve strategije za 2020. godinu i ne želim zapravo ponoviti to iskustvo koje je bilo dosta sramotno. Sad imamo samo još nekoliko godina da ostvarimo te ciljeve, pa nisam jako optimističan. Što se toga tiče, želim čuti vaše mišljenje samo o nekoliko stvari, možda tri. Kao prvo, spomenuli ste ugrožene vrste. Mislim da tu imamo dobro zakonodavstvo, ali to zakonodavstvo moramo dobro i učinkovito primijeniti ne mogu se složiti sa onom procjenom naših zamjerki, kao što ste i rekli, ali jedno pitanje ostaje. Mi nudimo našu suradnju da spriječemo da se ponovi ono što se dogodilo prošle godine, da se ponovno ponovi to da ćemo imati zamjerku. I komisija još nije uspjela iskoristiti tu opciju, dakle mislite li vi prihvatiti tu ponudu? Kao drugo želim znati što je novo e, po pitanju revizije direktive o staništima i pticama. Govorilo se o tome da će se spojiti obje direktive, govorilo se o reviziji i ne znam ima li smisla provesti reviziju tih direktiva koje još u mnogim državnim članicama nisu do kraja provedene. Dakle, možete li možda nešto više reći o tome? I doista zadnja stvar je pomalo osobno pitanje Prošli put kad ste bili ovdje imali smo razmjenu godišta s vama isto tako i spomenuo sam pitanje Malte i proljetni lov na ptice. Znam da je to osjetljivo pitanje za vas, ali e, IUCN je stavio jednu ptiču vrstu s Malte na crveni popis. E, Malta ima izuzeće za lov te vrste prema Europskom sudu pravde, ali samo ako se uzme u obzir Uh, ukupna kvota tih ptica. U ovom slučaju Malta krši tu presudu suda, ali ne samo to, već i direktivu iz 2009. godine o pticama i podriva napor Europske unije za očuvanje priče bioraznolikosti. Što vi imate za reći u toj situaciji? Hoćete li iskoristiti situaciju i u okviru vaših aktivnosti? Hvala. Hvala vam lijepa, Julie Gerling u ime e Hvala vam lijepa, hvala vam poveniče na iscrpnom izlaganju. Ja bih samo spomenula kvalitetu, ali ne toliko što se tiče ENC-a koji se izrađuju. Zapravo me zanimalo vaše IRR mi radimo o okvirnom zakonodavstvu, ali uvijek se radi o tome kako se to provodi. Imamo sada e, slučaj kršenja zakonodavstva Europske unije protiv 16 država članica vezano uz prašinu. Imamo jedan sudski slučaj u jednoj državnoj članici vezano uz prašinu. Imamo e, sudske posobe protiv Španjolske, Italije, Portugala, Engleske, Francuske. To nisu male države, to su ozbiljni slučajevi gdje veće države članice krše europsko zakonodavstvo. Zanima me kako će se to uklapati u vaš novi IRL, jer vi, vi ćete naravno izrađivati izvješće o stanju i hoćete li pogledati kako možete poboljšati da se slučajevi kršenja europskog zakonodavstva provedu brže i da se osiguramo da će se poštivati. Jer prije nego što se pokrenu u u kršenju europskog zakonodavstva, trebamo vidjeti da je to zapravo svakodnevna pojava, a ipak ne uspijevamo učiniti da države članice djeluju. I stoga me zanima kako vi mislite da će ta revizija oko, provedbe okolišnog zakonodavstva djelovati. I isto tako, vi govorite o prirodnom kapitalu, mislim da je to lijep izraz. I samo da kažem da sam ja e, šampionka za jednom kraljevstvu za jednu posebnu vrstu ptica. Ja, dakle, sam pokrovitelj za jednu vrstu ptice, zato što se ta ptica kreće u okviru 11 država članica jer migrira svake godine. U svakoj državi članici imamo drugačiji status za tu pticu prema eh, direktivi o pticama po pitanju ugroženosti i postavlja se pitanje uzme li se to stvarno u obzir. Mi bismo doista htjeli znati, mislim bilo mi je drago što je odgođen refit, bilo je toliko mnogo zanimanja za to, ali mene zanima kada ćemo konačno vidjeti neke rezultate iz toga i mislim da je to od ključnog značaja. Hvala ime kluba zastupnika ALDE, gospodin Gerbrandt. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam povjereniče na tome što ste opet ovdje i što ste detaljno govorili. Imam zapravo tri pitanja. Prvo se tiče održivosti općenito. Kada smo završili milenijske ciljeve UN-a i kada smo razmišljali o sljedećoj fazi, onda smo mi, dakle, globalno shvatili da smanjenje siromaštva i gospodarski rast možemo postići samo ako to osmislimo na održiv način. I stoga smo dobili i ove održive razvojne ciljeve. A istodobno prošle godine u Parizu smo se dogovorili o e, nepovratnom koraku prema gospodarstvu sa niskom razinom emisija. Ako pogledamo to dvoje, onda to znači da budući razvoj pa i u EU bi trebali svi biti održivi. Samo održiv razvoj bi nam pružio gospodarski rast koji nam je potreban. Ali kad pogledam općenite europske politike poput procesa europskog semestra ili Junckerov fond za ulaganje, onda nam tu nešto nedostaje. To je kriterij održivosti. Imali smo mnoštvo kriterija koji smo povezali uz održivost u europskom semestru i sada je to nestalo. I stoga možete nešto reći o tome. Moje drugo pitanje tiče se bioraznolikosti. Prošle godine ste predstavili vašu srednjoročnu reviziju i to je bilo porazno moramo hitno djelovati ako želimo ostvariti naše ciljeve do 2020. godine. Ali od tad zapravo vlada smrtna tišina. I stoga me zanima što ćete vi konkretno predložiti u poljoprivredi, u šumarstvu, u ribarstvu i tako dalje, tako dalje, kako bi ostvarili te buduće ciljeve. Isto tako što se tiče bioraznolikosti, postoji slučaj šume bijeloveza, jedine prašume koje još imamo na području Europske unije, što Europska komisija čini po tom pitanju jer Poljska e, misli tamo započeti sa krčenjem šuma, dakle na tom vrlo osjetljivom području. I na posljedku što se tiče cirkularne ekonomije, gospodine predsjedniče, to je prošle godine bio visok politički prioritet, nakon što je povučen prethodni paket, ali čini se da je taj visok politički prioritet sada u padu. Što se tiče ekodizajna, 2015. godine je obećano da ćemo dobiti radni plan, nismo još ništa zaprimili, a čuo sam neke glasine da, se to sada opet odgodilo. Dakle, možete li nas uvjeriti u tome da je cirkularna ekonomija još uvijek visoko na e, političkim prioritetima Europske komisije? Hvala lijepa. U ime GUE, gospođa Konečna. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, poveniče, na izlaganju. Ja bih htjela ići sve do kraja. Opet smo čuli da se želite usredotočiti na provedbu direktiva koje smo već usvojili. Dvije godine nakon što smo ih usvojili dalje ne vidim nikakav napredak vezano uz to kako se direktive provode u država članica. Mi usvajamo sve više uredaba, sve više direktiva, a znamo jako dobro da zbog objektivnih razloga se ne implementiraju postojeće direktive. Često su to dakle objektivni razlozi, ali često postoje i politički razlozi zbog kojih nas nitko ne sluša, a mi ništa ne činimo po tom pitanju. Meni bi bilo draže da možemo uvesti red u to, umjesto da predlažemo sve više i više zakonodavstva, a potpuno su svjesni toga da će biti država članica koja neće ih primijeniti, prije svega kada se radi o kakvoći zraka, u središnjoj Europi, nažalost, postoje države članice koje zagađuju zrak, one imaju iznimke iako će te iznimke uskoro isteći i dalje se ne uspijevaju prilagoditi europskom zakonodavstvu, a oni koji pate su europski građani koji se često nalaze u susjednim državama tih zemalja. Mi ništa ne možemo učiniti protiv toga, Europska komisija ništa ne čini protiv toga, to je dakle moje prvo pitanje. Drugo pitanje je nešto što još nije postavljeno, ali vi ste sigurno to pratili, a to se radi o palminom ulju. Nedavno smo držali važno saslušanje u toj temi. Čuli smo tada da emisije iz šuma, to iz požara, zbog e, upravljanja e, farmi za proizvodnju pa-, pamenog ulja, da proizlaze i primjerice iz Njemačke. Moramo reći što želimo učiniti. Mi smo sve bliži katastrofi ne možemo na odgovarajući način reagirati na to. Francuska i neke druge države bi trebalo ograničiti svoju proizvodnju palminog ulja, primjerice kada se radi, posebice kada se radi o gospodarstvima na kojima se pale te farme palmi. Hoćete li iznijeti neki prijedlog zakonodavstva i isto tako koji je vaš stav prema biogorivu, zato što većina paninogulja ulja se koristi za biogorivo, a to je jedan od naših najvećih neuspjeha. Stoga trebamo naučiti iz toga i ograničiti to. Hvala gospodin Osling u ime zelenih. Da, prvenjiče, hvala vam lijepa na vašem izveću, ali ja se slažem s kolegama iz Pučana. Mi ne vjerujemo da je moguće ići tako lako u smjeru e, ekologizacije gospodarstva. Sada vrlo trezveno moramo ustvrditi da postoji prijetnja po pitanju bioraznolikosti i da nećemo uspjeti ni blizu ispuniti ciljeve bioraznolikosti za 2020. godinu. Svi podaci su jasni što se toga tiče. E, WWF je rekao da je 60% svih eh, biljnih životinskih vrsta međunarodno ugroženo i da tu zapravo nema napretka. Ne vidim protureakciju Europske komisije. Ako budemo neuspjeli 2020. godine u tome, onda ćemo biti u potpunosti nevjerodostojni. To je naravno povezano i sa poljoprivrednom politikom. Imamo tu dvije opreč, dva oprečna politička smjera. Jedni kažu da žele više ekologizirati poljoprivredu, a drugi kaže da, da nam je potrebna sve e, intenzivnija poljoprivreda. Zar ne bismo trebali imati e, jedan postupak refita i na području poljoprivrede i možda biste vi kao povjerenik se trebali aktivirati kada e, će se taj navodni greening pokazati kao fatamorgana i možda bi onda trebali razmišljati o promjenama u poljoprivrednoj politici ili nešto ćemo u potpunosti nećemo uspjeti ispuniti ove ciljeve. U Njemačkoj e, se govori isto o glifosatu, da to isto tako ima utjecaj na bioraznolikost, to kaže e, Njemačka služba za zaštitu okoliša, jer glifosat ubija biljne vrste, zato što vi ništa o tome ne kažete, jer iz Europske komisije dakle, se ništa o tome ne čuje. I isto tako nije mi jasno kamo želite zapravo ići vezno uz vaš proces refita o naturi 2020. Vi kažete da će se provesti refit, ali ne kažete s kojim ciljem. Situacija možda neće biti gora, recimo to tako, ali koji je cilj? Želite li doista da dođe do poboljšanja ili želite slijediti e, udruge za zaštitu okoliša koji kažu da uopće nema smisla napraviti detaljnu reviziju toga. Jedno predzadnje pitanje. Provedba mnogih e, uredaba, primjerice uredbe o gnojivu, su neuspjele. Uredba o gnojivu koja se u Njemačkoj već godine nije aktualizirala, a Europska komisija već e, traže da bi to trebalo novo definirati i zašto konačno ne kažete da bi trebalo završiti sa tim procesom i zašto ne bismo imali poboljšanu uredbu gnojivu i povezano isto i okvirno direktivi o vodama. Zatim pravo o kolektivnoj tužbi. Rekli ste da želite sada pomoći u smislu tumačenja. U uh, za zaštitu okoliša bi trebali imati pristup sudovima. Zašto ne napravite direktivu o tome da se to na kraju provede? Hvala. Hvala. A sada u ime FDD-a gospodina Fronte. Hvala predsjedniče, zahvaljujem povjereniku. Govorit ću najprije o šumama. Europska unija bi se trebala boriti protiv ilegalne sječe i to čini kroz uvoz drva i proizvoda koji proizlaze iz ilegalne sjeće iz ostatka svijeta. A od nacionalnih vlasti traži da se e, kazne oni koji se bave tim poslom. Nažalost, mjere nisu dovoljne. U Europi imamo jako veliku količinu drva koji je uvezen. Greenpeace i Global Witness su nam dali te podatke, a ne postoje odgovarajuće sankcije. E, konverzija terena u poljoprivredne svrhe i za stoku e, proizvodi velike i loše posljedice i e, ne koristi se sjeća samo kako bi se dobio materijal za ogrijev, nego i za druge svrhe, a to se tiče i e, palminog ulja. Tko najviše koristi ove proizvode? U Francuskoj se najviše koristi soja, u Italiji e, koža i tako dalje. To su države članice Europske unije koje predstavljaju tri četvrtine uvoza u Europsku uniju. Europska unija proizvodi e, 6 milijardi eura godišnje vrijednosti proizvoda. Kad bi Europska unija stvarno htjela prekinuti sjeću, ilegalnu sjeću, trebala bi prestati uvoziti ovakve proizvode. E, globalno gledano, promet je između 30 i 100 milijardi dolara godišnje a deforestacija, nezakonita forestacija prema studijama proizvodi jednu petinu e, emisija stakleničkih plinova naše planete. Europska unija nije jedini krivac, ali je jedan od najvećih potrošača proizvoda od drva i zato se moramo dogovoriti, moraju se svih 28 država članaca, članica dogovoriti, čak i u sklopu dogovora iz Pariza. E, moramo izbjeći da se ilegalno uvoze proizvodi koji su proizvedeni na ilegalan način. Hvala. A sada prije nego što dam riječ komisiji za odgovor, htio bih vas podsjetiti na to da imamo još 12 govornika upisanih na popis govornika, zato ću zamoliti povjerenika e, da e, kratko odgovori na vaše pitanje. Hvala Giovanni. Možda će biti nekoliko preklapanja mojim odgovorima, ali kao prvo bih se htio zahvaliti gospodinu Karl Heinzu Florencu zato što mi je dao podršku kao i u prošlosti. E, započet ću s vrlo važnim pitanjem o kojem je govorio Karl Heinz i radi se o našim politikama i o potrebi da pomognemo državama članicama da bolje upravljaju otpadom. Kao prvo, naša ideja da se stvore ciljevi za upravljanje otpadom e, nije samo zbog toga što se treba paziti na postupak u slučaju kršenja prava, nego zato što trebamo državama članicama pomoći da poboljšaju svoju izvedbu. Jer na kraju krajeva države članice su one koje će profitirati od E, boljih pronalaska rješenja. Kao prvo želimo stvoriti sustav ranog upozorenja pomoću kojeg ćemo detektirati manjkavosti na samom početku, tako da možemo i nešto poduzeti i to u vrlo ranoj fazi. Također pokušavamo pomoći državama članicama kroz tehničke e, savjete i E, savjetujemo ih u vezi sa najboljim područjima za ulaganja. E, ne dajemo im samo tehničku pomoć, odnosno savjete, nego i e, pružamo financijsku pomoć kroz obzor 2020, Europsku investicijsku banku, strukturne fondove i tako dalje. Što se tiče upravljanja otpadom, imat ćemo 5,5 milijardi eura koje će biti na raspolaganju za e, korištenje samo e, u sklopu projekata za upravljanje e, otpadom. Moramo biti vrlo oprezni e, u vezi s time kako će se taj novac koristiti u sklopu zbrinjavanja otpada. Mi bismo htjeli da se taj novac koristi na nižoj razini e, hijerarhije zbrinjavanja otpada zato što se želimo e, odreći i spaljivanja i odlaganja otpada, mada ćemo o spaljivanju razgovarati slučaj po slučaju. E, dobro ste rekli kad ste e, spomenuli da neke države članice uopće nisu započele s time. To je istina i to u mnogim sektorima. Imamo nažalost 28 država članica koje imaju isto zakonodavstvo, iste ciljeve, ali imamo 28 različitih brzina provedbe i sada trebamo koristiti e, štap, a ponekad treba koristiti mrkvu. Dakle, ponekad trebamo gurati, a ponekad trebamo i dati nekakvu podršku. E, drugi je govornik, gospodin Poc, govorio o invazivnim stranim vrstama. Što smo učinili, kao što znate, mi smo e, uspostavili popis invazivnih stranih vrsta i imamo tri vrste intervencija. Kao prvo, radimo na prevenciji, radimo na ranoj detekciji i na brzom iskorjenjivanju e, bilo kakvih fenomena vezano uz to pitanje. E, što se tiče e, toga popisa, on je dobio vrlo pozitivno mišljenje odbora u prosincu prošle godine. Međutim, Popis nije usvojen jer kao što znate Europski parlament dao je prigovor e, tomu da komisija ima svoje provedbene ovlasti i zato se e, tu treba poraditi i na nekim vrstama koje se nalaze na tom popisu. Međutim, u međuvremenu komisija i države članice već su e, započeli sa prvim ažuriranjem toga popisa. E, načelno moram reći da je popis sastavljen na temelju znanstvenog pristupa i u skladu je sa uredbama u tom pitanju. Zato ćemo ovaj popis stalno ažurirati kao što e, je to zatraženo od nas. E, što se tiče Malte, da, e, slažem se s vama, ja sam također zabrinut i tražio sam od moje službe da nešto poduzme. E, malteške vlasti su već dobile zadatak da odgovore na neka pitanja i imaju deset dana na raspolaganju za to. Zato sam nešto i poduzeo što se tiče lova ptica na Malti i također ću djelovati u buduće naš je cilj shvatiti koristi li malteška vlada izuzeća u skladu e, s odredbama direktive ili ne. A što se tiče e, provjere e, prikladnosti, fitness čeka, želim odgovoriti đuli koja je govorila o provjeri prikladnosti i direktivi o pticama. Kao prvo što se tiče takozvanog fitness čeka, komisija e, nastavlja s radom kao do sada. E, nemamo ništa za reći što se tiče provedbe. Mi kao komisija i dalje istražujemo slučajeve kršenja prava. E, ne mogu govoriti sada o zaključcima, nego samo o preliminarnim saznanjima. Ne radi se o izvješću odbora, radi se o mišljenjima koji nisu obvezujući. A trenutno u tim istraživanjima izgleda e, da bi trebalo više imati, da bismo trebali imati bolju provedbu. E, dakle, moramo pokušati poraditi na provedbi. Imajući to na umu i dalje sam zabrinut i moram reći da iste osobe koje ne žele e, i poboljšati direktive o bioraznolikosti, ti će ljudi biti prvi koji će nas kritizirati kad ne budemo postigli naše ciljeve 2020. godine. Dakle, što god mi učinili, e, otvorili ili ne otvorili to pitanje, mislim da trebamo E, učiniti nešto više, više se zalagati kako bismo postigli postavljene ciljeve do 2020. godine. E, moglo bih govoriti o izvješću o stanju e, prirode i okoliša. Mogu se sada mogu sada uputiti na direktivu o bioraznolikosti, ali ono što moram reći načelno jest da smo postigli nekakav napredak, međutim postoje vrlo jasne indikacije da naši ciljevi neće biti postignuti do 2020. godine. Izvješća koje ćemo imati do 2020. neće biti izvješća u sredini razdoblja, nego će biti izvješća u kojima ćemo reći jesmo li postigli ciljeve ili nismo. Dakle, reći ćemo dobro postigli smo ih ili nismo. Netko je spomenuo ne sjećam se tko je postavio to pitanje, dakle netko je govorio o poljoprivredi. Da, to je jedan dobar primjer. U svim izvješćima piše da je poljoprivreda jedan od glavnih razloga zbog gubitka, za gubitak bioraznolikosti. Možemo li nešto učiniti u vezi s time? Možemo li ojačati to područje, na primjer našim, jačanjem naših direktiva? ja sam to također e, pitao. E, govorit ću kasnije o tome u sklopu rasprave o poljoprivredi. Neću sada govoriti o čitavom e, sektoru poljoprivrede, nego mogu samo govoriti o nekim najboljim praksama u poljoprivredi jer su one kvalitetne. Što se tiče same pozadine, E, vi znate da je fitness check bio veliki sveobuhvatni postupak koji je obuhvaćao prikupljanje dokaza i pisanje izvješća. Bili smo čak i u misijama e, kako bismo prikupili dokaze i činjenice u nekim državama članicama. Imali smo pet kategorija i pokušali smo shvatiti koja je e, kohezija koja je dodana vrijednost, efikasnost i koja je e, relevantnost ove direktive. Dobili smo više od pola milijuna e, odgovora, 550 e, tisuća odgovora i mm, rasprava je bila mnogo šira nego u slučaju TTIP-a. A o zaključcima smo raspravljali u studenome u Briselu. E, nacrt izvješća dobiven je u veljači ove godine, a mi ćemo e, zaključke komisije sastaviti e, početkom šestog mjeseca ove godine. Komisija će naravno predložiti i nastavak praćenja ovog pitanja. Dakle, to je sve što se toga tiče. Julie je također govorila o pticama. E, o tome smo već porazgovarali e, osobno. E, moram reći da, da znamo da se love ptice, hvataju se u klopke, ali tu je i pitanje pesticida, klimatskih promjena, morskog, morskog otpada i tako dalje mi smo gotovo i stali s raspravom o svim tim pitanjima. Ja mislim da treba sve to obuhvatiti u našim raspravama. E, dobro imati priliku za to, jer na kraju krajeva naš glavni cilj je jedan, a to je da spasimo ptice i našu biološku raznolikost. E, gospodin Gerbrand je govorio o drživosti, potpuno se slažem e, s time E, kad govorimo o onome što činimo u sklopu održivih ciljeva razvoja. Mi uvijek govorimo naravno o održivosti i govorimo o e, niskougljičnom gospodarstvu. Ja uvijek pokušavam progurati e, naš prioritet, a to je upravljanje oceanima zato što ako sam dobro shvatio kad smo govorili o klimatskim promjenama i o niskougljičnom gospodarstvu, mi gotovo da nismo spomenuli e, doprinos koji naši oceani daju e, ovom sektoru. O oceanima ne bismo čak ni bili govorili na e, konferenciji COP21 da nismo znali da su oceani najveći bazeni za e, prikupljanje ugljika na našoj planeti. Što se tiče revizije, srednjoročne revizije o biološkoj raznolikosti, odgovor je da, e, ali ne trebamo samo reviziju na sredini razdoblja, nego trebamo i širu reviziju E, o tome kako postići ciljeve za 2020. godinu. Imamo ovdje čitav niz e, procesa, govorili smo o reviziji politike Europske unije i e, govorimo trenutno o višegodišnjem financijskom okviru i o provedbi razvojnih ciljeva za održivost. Jer kad govorimo o tim ciljevima, Moramo reći da smo se obvezali da ćemo ih postići, ali još važnije je to što treba postići konkretne rezultate u pogledu održivih ciljeva razvoja. Što se tiče kružnog gospodarstva, 100% sam siguran u to da je kružno gospodarstvo još uvijek vrlo visoko na našem popisu prioriteta i to ne samo na mom popisu, nego na popisu prioriteta čitavog kolegija povjerenika. Mislim da smo prije nekoliko tjedana razgovarali, ja i gospodin Katajnen, i e, da smo svima vama dali ista jamstva. Što se tiče naših šuma, odgovor je da, zabrinuti smo što se toga tiče. A zabrinutost postoji ne samo zato što se radi o jedinstvenom području Natura 2020, nego se rade i, radi i o važnom staništu za naša, našu politiku za okoliš donesena je odluka da se e, smanji ilegalna sjeća i mi želimo osigurati da se e, bilo kakva intervencija u Bjelovijeskom šumi e, odvija u skladu sa zakonom. I mi smo 8. pokrenuli to pitanje i na temelju pitanja, e, odgovora koje ćemo dobiti od poljske, vlade, od poljske vlade, komisija će odlučiti o daljem djelovanju. Gospodin Gerbrand je također govorio o ekološkom dizajnu. Pripremamo novi radni plan za ekološki dizajn. Kao što znate, to je dio našeg radnog programa u pogledu provedbe direktiva EER koliko se nas tiče to je e, e e je vrlo dobar instrument koji će nam dati mogućnost da podržimo države članice od samog početka. Imamo izvješćivanje po državama Eh, imamo financijska izvješća, gospodarska izvješća koja su specifična za svaku državu, eh, zasebno izvješćivanje dakle. I zašto ne bismo to imali? Zato što svaka država članica bi tako mogla eh, imati i pregled vlastite izvedbe zamisao je da e, sjednemo zajedno i razgovaramo s državama članicama kako bismo shvatili koji su njihovi problemi i kako možemo riješiti eventualne probleme. E, parlament ćemo stalno izvješćivati o e, rezultatima tih rasprava i imat ćemo izvješće svake dvije godine. Što se tiče palminog ulja, Gospođa Konekčna je govorila o toj temi. E, ja sam svjesna toga da većina zastupnika smatra da bi se palmino trebalo zabraniti zbog deforestacije koja se odvija vezano uz to. E, komisija ne pravi razliku između e, različitih biljnih ulja. Palmino ulje E, je e, proizvod koji stvara mnogo radnih mjesta u mnogim državama članicama i može svakako utjecati na prirodna staništa i e, divlje vrste. Zato trebamo surađivati sa proizvođačima kako bismo smanjili sveli na minimum negativni učinak moramo pokušati također dati financijsku pomoć i tehničku pomoć E, kako bi proizvodnja bila što održivija. Također smo govorili o deforestaciji. E, Komisija pokušava ojačati svoje djelovanje u pogledu deforestacije, odnosno borbe protiv deforestacije i e, degradacije šuma. Što se tiče e, pitanja gospodina Kojeznjega, o tome smo već govorili. Odgovor na vaše pitanje je da, zabrinut sam e, i uz vašu potporu i pomoć e, svakako ćemo postići nešto posebice vezano uz reviziju zajedničke poljoprivredne politike koja se uskoro očekuje. Hvala. Hvala. A sada Trebamo imati na umu da imamo samo još 15 minuta za raspravu i trebamo još ostaviti vremena za odgovore e, povjerenika. Dakle, zamolit ću sve govornike da postave što kraće pitanje. Započnemo odmah sa gospodinom Beletom. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, Postavit ću samo jedno pitanje. Povjereniče, ovdje sjedim ispred vas. Evo jedno pitanje. Vi ste govorili o kvaliteti zraka, o kakvoći zraka. Dakle, moje pitanje je vezano uz lebdeće čestice, posebice vezano uz eh, grijanje stambenih zgrada. Institucije su nam rekle da 51% i više lebljičkih čestica dolazi od grijanja stambenih zrada posebice grijanje drvom ili na ugljen. E, što se tiče kriterija ekološkog dizajna, E, to će sve stupiti na snagu 2022. U međuvremenu države članice su već primijenile striktnije odredbe i imaju kampanje i financijske e, pomoći kako bi ljude naveli na promjenu sustava ogreva. E, možda ćete i vi promovirati korištenje čišćih peći i koje inicijative bismo mogli e, poduzeti na europskoj razini kako bismo potakli građane na to da napuste neodržave sustave za grijanje domova. Hvala. Gospođa Bonafem. Hvala predsjedniče. Poštovani povjereniče, želim vam zahvaliti na poslu koji ste odradili i zahvaljujem na suradnji vaših članova ureda s nama. Vi ste govorili o mnogim zanimljivim temama. Kao što ste rekli, 7.3. Europska komisija je predstavila prijedlog revizije uredbe o gnojevima u skladu s onime što je predviđeno akcijskim planom o kružnom gospodarstvu Međutim, direktiva o ekološkom dizajnu još uvijek kasni. Dakle, prijedlog direktiva o grojima je svakako važan korak prema kružnom gospodarstvu, zato što postoji mogućnost ponovnog korištenja organskog otpara za poboljšanje izvedbe terena. Međutim, po mom sudu ovaj predlog nije dovoljno pokrio vezu između bio e, razgradivih e, materijala koji su pokriveni europskim standardima i mogućnosti da ih se koristi kao gnojivo. Ja znam da ova mogućnost njihovog uključivanja je dobila potporu raznih država članica, tu je bio i pristana komisije, koja je međutim na kraju uključila sve to u buduću strategiju za plastiku za 2017. godinu. Zato sam htjela pitati dokle smo stigli e, vezano uz strategiju za plastiku i možete li nam najaviti na čemu sada radite. Budući da je to vrlo kompleksna tema, a znamo da samo 25% plastike se reciklira, moje pitanje što želite poduzeti kako biste podržali ciljeve reciklaže koji su predviđeni u novom paketu? Hvala. Hvala. A sada gospodin Huitema. Hvala predsjedniče, hvala povjereniče na ovoj prezentaciji. Imam pitanje vezano uz fitness check za e, direktivu o pticama i staništima. Kao što ste vi rekli, imali smo konzultaciju koja je bila prilično opsežna, dobili ste e, više od pola milijuna odgovora. Ali vi znate da e, su neki e, odgovori dobiveni e, potpisivanjem standardnog formulara na internetu. I bilo je teško nekima popuniti formular i poslati vam ga. Dakle, kako ste uzeli to u obzir? vi ste možda poslali standardne formulare. jeste li razmišljali o tome da ste možda iskrivili sliku? Kako ste to uzeli u obzir i u pisanju preporuka? Nadam se da ćemo u preporukama imati e, dovoljno prostora za nove inovacije i pragmatična rješenja i također za nove sugestije. Hvala. Hvala vama. A sada gospodin Džezeke, imate riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, hvala vam poveniče Hvala vam na detaljnoj prezentaciji i na mogućnosti da imamo otvorenu razmjenu gledišta. Mene zanima e, ribarstvo i okoliš i na neki način sjećište tih dvoje. Radi se o ribarstvu na Sjevernom moru to je vrlo kontroverzna tema. Ja sam već u svibnju 2015. godine razgovarao s vašom službom. Situacija je naime takva da u Nizozemskoj imamo 40, 84 e, licence za e, ribarstvo putem elektroničkih električnih pomagala i u Njemačkoj su tako neke dozvole. U Nizozemskoj je, su te naknade da, su te dozvole dane u svrhu istraživanja. E, sada bi izvješće o tome trebali zaprimiti do Zapravo smo trebali to zaprimiti do listopada 2015. godine, sad je već skoro ljeto iduće godine, ništa ništa zaprimili. Dakle, zanima me koje je trenutno stanje. Nedavno smo mogli početiti u jednom nizozemskom slučnom časopisu da je istraživanje što se tiče ribarstva na rakove pomoću električnih e, ribarskih alata e, još nije niti pokrenuto i što onda treba napraviti? Treba li znači povući te dozvole? Hvala vam. Mr. Grote. Zastupnik Gote. Äh, Hvala vam lijepo. Ovo smo spravili o tome što sve ne valja i što možda nije toliko pozitivno. Kada se radi o zaštiti vrsta su kad kad neki slučajevi zapravo i preuspješni. Recimo jednu vrstu pataka koja postoji eh, u mojoj regiji, u Njemačkoj. Mnogi su lovci potpisali eh, sporazum o zaštitu okoliša vezano uz tu vrstu, dakle kažu da će zaštititi tu vrstu, da neće više um, se upletati u njen razvoj, ali zbog klimatskih promjena su se sada promijenile sezone i problem je u tome što na tisuće tih pataka eh, po pasu sve na livadi, i e, zapravo treba zaštititi i one vrste ptica koje imaju gnjezda na tlu i njih treba zaštititi, dakle, a to onda više nije moguće. Poljoprivrednici, posebice proizvođači mlijeka, su u vrlo teškoj, teškoj situaciji, oduzima im se temelj za preživljavanje i stoga me zanima ako dolaze k vama, kako vas kontaktiraju službe iz Donje Porene, da možda s njima porazgovarate o tome kako da se to riješi, da ne dođe do dozvole lova, već da se to prirodno istraži i da se vrlo brzo riješi. Thank you very much. And now Mr. Hvala, zastupnik gospodine predsjedniče, hvala vam Vela. Na ovoj razmjeni gledište imam dva pitanja. Vi ste spomenuli temu žive i e, konvenciju Minamata. Ja sam izvjestitelj za izvješće o živi i osobno gledano imam jedno pitanje, a to je imamo e, plombe, dakle znate kao imamo plombe koje se koriste u području zubarstva e, na razini žive. Mene zanima smatrate li da je to opasno po zdravlje čovjeka kao drugo sa uništavanjem e, prašuma se smanjuje i bioraznolikost. Prašume se prije svega uništavaju kako bi se sadile kulture za stočarstvo i kako bi se, kako bi se stvorile E, livade i pašnjaci. Dakle, radi se o e, poljoprivredi i tu postoje negativni utjecaj na okoliš, primjerice e, životinje, kontaminiraju tlo pomoću gnoja i tako dalje, tako dalje. A nedavno je kineska vlada, to moramo reći, objavila jedan vrlo ambiciozni cilj i to me jako veselilo, naime da se konzumacija mesa u Kini u idućih 15 godina snizi za čak i 30% i da se na taj način učini nešto protiv klimatskih promjena uz i neke druge mjere. Moje pitanje, gospodine Vela, s tim u vezi, kada će Europska unija e, kao jednu mjeru za zaštitu okoliša pozvati na smanjenje konzumacije mesa ili će ta tema i dalje ostati tabu. Nikad se nećemo na to osvrnuti zato što je Europa kontinent koji voli meso i koji proizvodi meso. Hvala. Hvala zastupnika Fronte. Evo, na brzinu. Na pitanje o uvozu ilegalnog drva niste mi uopće odgovorili, možda mi sada odgovorite. Što se tiče ribljih stokova u Mediteranu, konačno je komisija okrenula svoju pažnju na ovo more, prije svega na riblje stokove. Sreli smo se u Kataniji, Tamo smo vidjeli koje je stanje stvari, ne samo zbog utjecaja ribarstva, već zato što postoje i drugi utjecaj klimatskih promjena, zakađenje i slično. Neka stvarno su temelji na osnovu kojih možemo zaključiti da je situacija Teško je, su očekivali odgovor komisije kako bismo razumjeli kako ćemo djelovati na te riblje stokove da bismo im pomogli u oporavku. Više od 90% ribljih stokova izloženo prekomjernom izlovu. Imate li na umu u kojem pravcu će komisija djelovati kako bi zaštitila ove riblje stokove? Thank you. And now, Miss Melior. Hvala, Hvala gospodine predsjedniče. Ja bih se htjela vratiti na jedno pitanje i vama, povenče Vele, što se mene tiče, dakle, zahvaljujem vam što ste ovdje. Naime, gospođa Hojsling je već spomenula jednu temu to je dakle taj jaz između poljoprivrede i bioraznolikosti. I sami ste rekli da imamo 80% ploha za šumarstvo i za poljoprivredu u EU i mislim da nećemo moći izbjeći to pitanje. Dakle, da vidimo što možemo poboljšati u poljoprivredi kako bismo ostvarili naš cilj o zaštiti vrsta do 2020. godine. I mene konkretno zanima što to bismo mogli napraviti? Bismo li mogli napraviti fitness check zajedničke poljoprivredne politike? E, ozelenjavanje se smatra velikim čudotvornim lijekom, a zapravo de facto ne funkcionira. Ja želim da moja djeca i dalje mogu vidjeti polja puna kamilice i maka i stoga me zanima možemo li tu napraviti napredak i mi bismo vas onda i podržali. Eh, Hvala. Zastupnica Pjerik. Hvala. Želim reći nešto drugo. Evo sjedim ovdje gore. Ja bih e, nešto drugačije govorila o fitness čeku. O procjeni prikladnosti propisa. Poduzeća iznose svoje primjedbe koje, vi uopće ne, znate primate. Primjerice e, Visoki Fen, to je jedno lijepo prirodno područje koje je jako važno. Ali mnogi vlasnici zemljišta kažu da ne mogu obađivati svoju zemlju zato što nemaju pravo sjeći e, vrste zaštićenih e, stabla na tom području. Evo, ovdje ću se osvrnuti na Karl-Heinz Florenca. Naime, imamo 32 e, vlasnika kojima je oduzelo u kojima je oduzeto zemljište, zato tome što su oni stvarno doprinijeli zaštiti tog zemljišta. I stoga me zanima kako to riješiti. Prošli tjedan smo imali jednu odluku vezanu uz virus Cika. To je vezano uz prevenciju. Ne samo uz to što sada možemo napraviti. Stoga me zanima imate li dobre, dobar kontakt s vašim kolegama vezano uz područja koji su pod Natura 2020. Mislim da to nije još dobro poznato. Htjela bih da zaprimate i sve te poruke. Poljoprivrednici su zeleni ljudi, oni su također uključeni u zeleno gospodarstvo, a sve više poljoprivrednih gospodarstva nestaje. Hvala, zastupnik Zorinjo, izvolite. Hvala lijepo. Evo, pozdrav povjereniku i hvala vam na uvjerljivom izlaganju. Zbilja želite da se ovaj program ostvari. Ono što je potrebno u Europi jest zeleni razvoj i kao što ste i sami rekli kako bismo proveli taj cilj, mm, moramo doprijeti do građana, moramo zadobiti njihovo povjerenje. ovdje je riječ o preuzimanju obaveza i o povjerenju. Na umu i naša nuklearna postrojenja u Europskoj uniji i pitanja vezana uz odlaganje otpada i sigurnosna pitanja. Europska unija i njezin nema kvalitetan nuklearni program. Zato je za modernizaciju naših planova potrebna su izuzetna sredstva, govorimo o 250 milijuna eura. U Španjolskoj se spominje investicija o 15 milijardi, dakle do 2025. Riječ je o postrojenju koje se nalazi na granici sa Portugalom. Koliko bi došlo do incidenta u tom postrojenju, to bi jako zagadilo, dakle, i riječni tok koji vodi ka Lisabonu. I zanima me što mislite o nuklearnim postrojenjima? Oni su temelj za gradnju e, povjerenja građana vezano za ovo pitanje. Hvala na pitanju. Riječ ima povjerenik da odgovori na sva vaša pitanja will go um, Evo zastupnika Fronte, vi ste da spomenuli boru protiv ilegalne sječe. Da, imamo tu neke teškoće, zato što često upiremo prstom u treće zemlje. Međutim, imamo iste te probleme i u Evropskoj uniji. I mogu reći da smo već poduzeli određene korake u odnosu na neke zemlje članice. Ivo je govorio o kvaliteti zraka. To nije nešto što imamo u cijeloj Evropskoj uniji. Ali ovaj problem je jako prisutan u nekim zemljama članicama. Ne bih rekao svima, ali dvije takve zemlje sam posjetio Imali smo tamo doista dobar dijalog i to je nešto čemu bi EIR mogao pomoći. Dakle, možemo se fokusirati na određene zemlje članice, na određene probleme, odnosno pitanja. Što se tiče gnojiva, koje, pitanja koje je spomenula Simona, Da, mislim da je doprinos e, uredbe, odnosno e, revizija uredbe o gnojivima nešto što će doprinijeti kružnom gospodarstvu i doprinijeti boljem korištenju resursa. To će poboljšati strukturu tla, bioraznolikost. Međutim, i zamijenit će se e, gnojiva na bazi nitrata. Uredba govori i o tome kako unijeti, dakle, mm, kako reciklirati određene elemente da bi, oni, da bi se oni iskoristili kao gnojivo. I tu bi nam mogla pomoći ta direktiva. Što se tiče plastike. Kao što znate u akcijskom planu je prisutna ideja o strategiji za plastiku. 2013. smo već imali zelenu knjigu, dakle strategiju Europske unije o plastičnom otpadu. Nikoliko se ne varam, tu je bile rezolucije na vlastitu inicijativu parlamenta na istu temu. I to se nalazi u strategiji koja je bila predmet širokih konsultacija. Očito da će zelena knjiga također biti uzeta u obzir u izradi ove strategije. Međutim, već postoje neke točke koje su dio rezolucije o kojoj sam spomenuo, koje već ispunjavamo. To je dakle postupno izbacivanje odlagališta otpada, dakle visok stupanj reciklaža plastike, i tako dalje. Povjerenik je zatražio dakle, konzultacije vezano uz jedan dio vaših pitanja i uglavnom se govori o biorazgradivosti materijala i nadam se da ćemo uskoro imati neke zaključke koje ćemo potom uključiti u ovu strategiju. Često govorim o oceanima i to također opet obuhvaća pitanje morskog otpada. Zastupnik Vitema je spomenuo provjeru prikladnosti. Dakle, da bismo trebali provjeriti ovih 550 tisuća odgovora koje smo dobili. Činjenica da ih je bilo toliko puno. E, pa pa ako je samo u pitanju jedan argument, ipak je to zabrinutost koju je izrazilo 550 tisuća građana. Ja sam spomenuo samo ovih 550 tisuća, ali tu su uključene nevladine organizacije zemlje članice. Primio sam pisma ministara raznih zemalja članica, lovaca, poljoprivrednika, šumara. Doista sve se uzima u obzir tijekom konzultacija. Što se tiče jezika i pitanje vezano uz ribarenje na sjeverno, u Sjevernom moru, Dakle, ribarenje uz pomoć struje je nešto što se za sad koristi samo u Nizozemskoj. Tu se može smanjiti broj odbačaja i dakle manje se šteti morskom dnu. Međutim, još uvijek nemamo potpunu sliku stvari i nije jasan dakle cjelokupni kontekst, odnosno ekološki utjecaj, utjecaj na e, okoliš takvih mjera. Dakle, ove žice koje se koriste, kroz koje polazi električna e, struja, dakle, može se ozlijediti morska bića i ona mogu tako ostati u moru. Dakle, mislim da ovdje je potrebno dati određenu znanstvenu ocjenu ovih e, mjera. Dakle, imamo pilot projekt u trajanju od pet godina vezan vezano uz ovu ribolovnu tehniku i dobit ćemo uskoro jedno privremeno izvješće. E, rok za to izvješće je bila sredina prošle godine, ja ga još nisam primio, ali evo htio bih da nam Nizozemska dostavi to izvješće. Međutim, naslanjamo se isključivo na to izvješće. Naime, nedavno smo posjetili Nizozemsku, Belgiju i Njemačku da vidimo kako ove zemlje članice provode i nadziru ovu vrstu ribolova. Također smo od njih zatražili da poduzmu neke mjere nadzora. Mi ćemo nastaviti e, s monitoringom ne samo ovog procesa, već ćemo pratiti i razvoj e, ribarstva te utjecaj na okoliš. A prijatelji, kolega Grote, da, tako je, to postoji to pitanje s kojim se susreće skoro svaka zemlja članice. Jesu li to vukovi, jesu li to kormorani, zavisi od države do države i slažem se da moramo uskoro pronaći uravnoteženo rješenje. Međutim, često posežemo za ekstremima ili ništa ne diramo, dakle ove patke koje si ti spomenuo, pokušavamo pronaći dakle, neku ravnotežu, ali tu govorimo o dobrom upravljanju. Tu se spominjala i Natura 2000, koliko pogledamo brojke Nature 2000, možemo vidjeti da je postignut značajni napredak u zaštićenim područjima. to je onda sasvim drugačije pitanje. Ali ja bih htio da se ne samo da se vidi koje su to nalazi, koje su to zone, već i kako se njima upravlja. Potom e, kolega je spomenuo živu, da, ratifikacija Minamatske konvencije nešto čega će svi imati koristi, dakle, sa stajališta zdravlja te onog okoliša. Europska unija, 26 članica su potpisale ovu konvenciju zajedno sa ostalih zajedno sa ostalim stranama tamo još 2014. Međutim, kako bi ona stupila na snagu, potrebno je da se on ratificira u 50 država i nadam se da ćemo ovaj prag dostići početkom iduće godine. U Europi smo doista napredni kada je riječ o politikama vezanim uz korištenje žive. Međutim, naši su građani dalje izloženi tom elementu i zato predlažemo paket kojim će se ovo regulirati, dakle zajedno sa suzakonodavcima, da se naše zakonodavstvo uskladi sa tekstom konvencije i da Evropska, dakle predlažemo da Europska komisija ratificira konvenciju. Što se tiče ribolova u Mediteranu, koji je kolega Fronte spomenuo, sastan koji smo održali u Katani je bio uspješan. Za one koji ne znaju kontekst, želim reći da znamo da na sredozemlju vlada kaos kada je riječ o ribolovu. 90% ribljih, ribljih stokova se pretjerano izlovljava. Glavni problem što se sredozemlje dijeli dakle, između zemalja koje su članice Europske unije, one koje nisu. Kakav mislim da se to koristi kao izlika? Zato što imamo neke stokove koje love samo zemlje članice i opet i tamo imamo iste probleme. Dakle, ovo sredozemno pitanje moramo sagledati sa nacionalne, evropske i potom regionalne perspektive, dakle u širem kontekstu. Dakle, mjere kojima smo raspravljali u Katani dakle su nešto gdje smo postavili tri pitanja, dakle možemo li priznati da imamo problem na sredozemlju? Govori bio da, dakle svi su govorili da. Drugo pitanje, dobro, ukoliko postoji problem, možemo li se složiti da se nešto mora poduzeti? I opet odgovor je bio da da. I treće, što ćemo poduzeti? Dakle, koje konkretne mjere? I tu smo se zaustavili, dakle, nakon drugog pitanja, jer smo tu htjeli uključiti zemlje koje nisu članice Europske unije, imam na rasporedu sastanke sa predstavnicima Turske, Tunisa, posjetio sam Alžir, tu sam dobio dosta dobar dojam i mislim da ćemo i u druge uspjeti uključiti. I osim zemalja na, na sredozemlju tu također vodimo računa i o regionalnim organizacijama ribara. Melior je spomenuo dakle, pitanje bioraznolikosti. Dakle, naš izvješće dakle, o stanju u prirodi je utvrdilo odgovornost u poljoprivrede kada je riječ o kvaliteti zraka, tla, vode tako dalje. I opet ono što velim jest da vjerujem da su poljoprivrednici dio rješenja. Zašto? Pa što je održivija poljoprivreda, od toga će imati koristi i sami poljoprivrednici. Već sam, već sam govorio o tim pitanjima. Pa poljoprivrednici bi se vratili radije dobrim praksama nego onim lošim. Tu Um, turn badly even on them. If we are saying that we are depleting Dakle, ako kažemo da štetimo tlu, zraku, vodi, pa to su tri glavna sastojka na kojima se temelji poljoprivreda. I da, želim razgovarati sa poljoprivrednicima, to i činim, a moj pristup je takav da ih podržavam i da ih uključujem u rješenje na koncu. Mislim da oni mogu biti jako dobri čuvari naše bioraznolikosti i zašto ne mislim da bih se moglo i kompenzirati. Što se tiče kolege Švera i gubitka bioraznolikosti, dakle staništa Natura 2000, kao što sam već rekao, za mene nije dovoljno dakle, vidjeti koja su to staništa, ako se njima ne, ne upravlja na, odgovarajući način. Često spominjemo dakle samo staništa na kopnu, ali nemojmo zaboraviti da imamo i ciljeve nature, staništa Natura 2000 na moru. Dok smo na kopnu postigli dobar napredak na moru, je to, je to tek 4%. Možda je vrijeme da se založimo za dobro upravljanje na moru. A na moru zapravo se trebamo prije svega pozabaviti lokacijom ovih e, staništa. Slažem se sa e, kolegom Zorinjom koji je spomenuo suradnju sa građanima, naročito kada je riječ o zelenom rastu i tako dalje. Kada je riječ o nuklearnim postrojenjima, sam da je to nešto o čemu se raspravlja unutar rasprave o energetskoj uniji. Međutim, kada je riječ o energentima, što se mene tiče, ja se zalažem za obnovljive izvore prije svega. Za mene, kada govorimo o održivosti, to je jedini put. Kada govorimo o prometu, Mm, neki gledaju kako tu prilagoditi motore sa unutarnjim sagorjevanjem i tako dalje. Ja velim, pustimo sve to, okrenimo se održivim motorima sa nula emisija. Pa kada govorimo o energiji, zalažem se za oceane, jer kada govorimo o obnovljivim e, e, energentima, stalno govorimo o vjetru i suncu. A kada su pitanju oceani, tu imamo energiju plime, razlike u temperaturi, postoje raspolaganje različite tehnologije. O tome smo već raspravljali. Mislim da je netko pitao nešto o pristupu pravosuđu, dakle, Komisija, dakle, kao što sam spomenula u uvodnom izlaganju, spomenula smjernice vezano uz ovo pitanje. Mislimo da je tako e, brže, zato što taj priručnik možemo izraditi do kraja ove godine. Zakon o pristupu pravnom lijeku će obuhvatiti i određene presude Europskog suda. Tu ćemo dati tumačenja dakle ovih presuda i poraditi na provedbi u zemljama članicama. Što se tiče glifosata koji se koriste u pesticidima, dakle odobrenje da se oni koriste istječe 30. srpnja ove godine. Znam da neću dobiti aplauz za ovo, ali Komisija predlaže da se ovo odobrenje produži. Održavamo e, diskusije sa zemljama članicama. Ocjena rizika agencije EFKA, dakle, treba uzeti u obzir i mišljenje Svjetske zdravstvene organizacije. Veli nam da potpuna zabrava nije, zabrana nije opravdana zato, zašto? Zato zbog strogih kriterija za odobrenje u našim zakonima, dakle, koji su zadovoljavajuće kvalitete. I to je nešto što se ocjenjuje o posebnom odboru koji se bavi ocjenom rizika. E, mislim da sam odgovorio na gotovo sva pitanja. Međutim, ukoliko na neka nisam, Želite možda pisani odgovor? Predsjedniče, moje pitanje je vezano uz virus Zika i o posljedicama i kako ćemo to riješiti. Dakle, prije svega virus Zika i kako se bojimo kako ćemo se boriti protiv eh, komaraca, dakle tu se radi o močvarama i tako dalje. Mislim kako ćemo to riješiti. to ne potpada pod nadležnosti u povjerenika, kaže predsjedavajući, već pod DG Sanko. Ali močvana područja i provedba Nature 2020. mislim to je povezano jer inače ćemo imati slično kao i kad smo imali malariju nakon drugog svjetskog rata. Moramo se pobrinuti o tome jer inače to nećemo stići napraviti. Slažem se s vama. Ne kažem da se to mene ne tiče, naravno da me se tiče kao i, svih drugih. Međutim, jedan od načina prevencije, kao što sam rekli, bolje upravljanje našim vodama. Komisija je u tom smislu jako proaktivna. I od svake zemlje članice trebamo dobiti i potom raspravljati o upravljanju e, voda. Dakle, riječna korita, njihovo upravljanje. Dakle, tu su uključene ove mjere predostrožnosti. I jedno pitanje na koje nisam od govorio bio je, bilo je ovo smanjenje konzumacije mesa. Ja bih kao odgovoran za ribarstvo rado to učinio, ali onda bi se evo ljudi krenuli upravo tome. Ha, možemo zahvaliti povjereniku Veli, Veli predsjedavajući što je danas došao na sastanak, na sastanak našeg odbora i hvala mu na njegovoj e, aktivnoj suradnji i želji da odgovori na sva pitanja koja su mu bila postavljena. Hvala vam gospodine povjereniče. I evo, za minutu nastavljamo sa sastankom odbora. Dajemo na povjereniku da napusti salu za sastanke. Hvala vam i hvala svima na potpori, kaže povjerenik. Sad možemo nastaviti s našim sastankom. Točka B5 je povratno izvješće o tekućim međuinstitucijskim pregovorima, o ograničenjima emisija, o službenim kontrolama, o medicinskim proizvodima i o neku. Dakle, što se tiče e, ograničenja emisija, na zadnjem trilogu 6. travnja su parlament i vijeće poslali sporazum. Su zakonodavci su uspjeli odrediti koje će se sekundarno zakonodavstvo primjenjivati, usuglasili su se o delegiranim aktima, e, vezano u sve odredbe za testiranje i nadzor emisije. Europski parlament je prihvatio zahtjev vijeća za posebne iznimke za strojeve koje se koriste u svrhu prikupljanja pamuka i čišćenja snijega definicija trajanja mogućnosti eh, nadomjestanka određenih kategorija strojeva dozvolilo je stranama da pozitivno zaključe sporazum. Glasanje o usuglašenom tekstu ćemo održati na sljedećem sastanku odbora ENVI 26. travnja. Što se tiče službenih kontrola, šest dijalog je održan 5. travnja. Pregovaračke ekipe su dogovorili raspravu o političkim pitanjima, o člancima o kontroli uvoza i bavili su se i službenim označavanjem i o referentnim laboratorijima i centrima. To je pitanje e, koje se na tom sastanku pojasnilo. Rasprave su se odvijale u konstruktivnoj atmosferi i pronašli smo kompromise za većinu političkih pitanja, a sedmi trijalog će se održati sutra. Što se tiče medicinskih proizvoda i in vitro diagnostičkih medicinskih proizvoda, Osmi dijalog o tim proizvodima je održan 7. travnja nakon uspješnog zaključenja niza važnih pitanja tijekom sedmog trijaloga, pregovaračke strane su sada još i dalje napredovale. Prijedlog Korepera od 23. ožujka je dobro do toga da je postignut sporazum o osiguranju odgovornosti, o pravilima o klasifikaciji reprocesuiranja, o delegiranim implementiranim aktima i o pravilima o klasifikaciji medicinskih proizvoda 6, i Komisija je iznijela prijedlog vezano uz um, reprocesuiranje i kontrolu visokorizičnih in vitro diagnostičkih um, proizvoda što će vijeće i parlament sada razmotriti i o čemu će se razgovarati na devetom dijalogu Još uvijek imamo neka pitanja veznu uz in vitro diagnostiku, poput nekih aspekata poglavlja šest, e, izdavanje recepata, pravila o klasifikaciji 1, 4 i 5, e, testiranje, takozvano POCT testiranje, tu će parlament pripremiti prijedlog prije trijaloga i o svemu tome će se raspraviti na sljedećem trijalogu 11. svibnja u Sazbudu. Što se tiče gornjih granica za emisije, po pojedinim državama članicama. Drugi trijalog je održan u ponedjeljak 4. travnja su zakonodavci su na tom trijalogu postigli neki napredak vezano uz nekoliko ne toliko kontroverznih pitanja u nekoliko članaka i o e, propisima o Fondu za čisti zrak i o Europskom forumu o čistom zraku. E, zatim će se nastaviti sa raspravom o političkim pitanjima, uključujući i prilog broj 2, a to su obveze vezano uz snižavanje nacionalnih emisija. emisija i fleksibilnost i metan. A sada možemo prijeći na sljedeću točku, to je izvješće komisije Europskom parlamentu o sastojcima hrane i hrani podvrgnutima ionizirajućem zračenju. S nama je gospodin Tevenard iz odgovarajućeg odjela u okviru opće uprave Sante. Odmah ću mu sad predati riječ kako bi mogli poslušati E, izlaganje o, o tom izvješću. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Dakle, ovdje se radi o izvješću kojeg Europska komisija objavljuje svake godine o aktivnostima nacionalnih nadzornih tijela vezano uz objekte koji imaju e, dozvolu za ozračivanje pomoću ionizirajućeg zračenja na određenim proizvodima i e, o kontroli na tim proizvodima jednom kada se oni stave na tržište. U izvješću navodimo one države članice u kojima postoje takvi objekti za označivanje. Njih ima 13 država, Belgija, Bugarska, Češka, Njemačka, Estonija, Španjolska, Francuska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Rumunska i Ujedinjena kraljevina. Norveška također ima isto tako jedan ovlašteni objekt za osjećivanje što se tiče tonaže iz 2014. godine, tu smo imali 5500 tona, to je manje nego e, prije, imamo 20% smanjenje naspram 2013. godine, dakle petinu. Označivanje dopušta da se uklone neki patogeni, neke bakterije, ali su tako da se spriječi klijanje e, ili propadanje voća. Što se tiče proizvoda koji se ozračuju, kao što znate, ovaj tekst treba omogućiti harmonizaciju za nekoliko e, vrsta, dakle začin, aromatično bilje, e, osušeno povrće, to je nešto što se primjenjuje u cijeloj Europskoj uniji, a osim toga sedam država članica je dobilo dozvolu da e, imaju Mm, nadzorna tijela za te proizvode, to su Belgija, Češka, Francuska, Italija, Nizozemska, Poljska i Ujedinjena Kraljevina. Međutim, više nacionalnim proizvodima imamo voće, povrće, ali su tako i meso, žablji kraci, um, pileće iznutrice, između ostalog. E, glavni dio označenih proizvoda u Europi tiče se žabljih krakova to je čini otprilike 55% svih proizvoda koji se tetiraju u Europi. Drugi proizvod nakon toga sa 16% u količini tiče se pilećih iznutrica. Treći proizvod to je aromatično sušeno bilje i drugo začinsko bilje dva glavna operatera djeluju na području Europske unije što se tiče tretiranja, to su Belgija i Nizozemska koji zajedno čine 85% svih uzačivanja. Belgija ima 60%, dakle najveći dio, a 24% malo više od toga Nizozemska. Treća država sa samo 8% je Francuska. Tijekom 2014. godine Imali smo 6000 testova, nešto malo manje od toga, u državama članica. Sa otprilike 98% pozitivnih ishoda, 1% eh, odbačenih rezultata i 1% nismo mogli eh, detektirati metodu testiranja. Dakle, to su testovi koji su proizvedeni na proizvodima na tržištu. Eh, kada je došlo do lošeg ishoda, onda se tu radilo ili o označavanju proizvoda, dakle obavezno označavanje proizvoda nije bilo jasno ili možda zbog toga što označivanje nije provedeno u ovlašenom objektu, ali sve u svemu došlo je do smanjenje tog tržišta, e, osim kod e, označavanja proizvoda tu operateljima mogućnost reoznačiti proizvode umjesto da ih uništi. Što se tiče istraživanja, Njemačka e, vrši jako kontrolu na tim proizvodima i ima jako tržište tih proizvoda i na polovicu ispitanih e, proizvoda tu se zapravo radi o proizvodima iz Njemačke. Druge države koje se time jako bave su Italija i Nizozemska i te tri države zajedno čine otprilike 70% svih e, ispitivanja koje su provedene u 2014. godini. To je otprilike sa, sažeto E, rečeno sadržaj našeg izvješća, a sada možda da vam ostavim vremena da postavljate pitanja. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepa. Sada mogu pitati kolege. Želi li neko postaviti pitanje? Gospodin Ozling, izvolite. Hvala komisiji. ova tema nije jako dobro poznata u javnosti, ali ipak e, mi tu pokazujemo naš interes kod ionizirajućeg zračenja. Postoji e, široki, široka paleta primijenjenih doza, a to se ne odražava pri označavanju proizvoda, dakle potrošač se ne može dobro informirati o tome. Različite države članice su u izvješću naveli razloge koje ne možemo shvatiti po pitanju toga zašto ne provode kontrole, kažu da nemaju dovoljno resursa, da nemaju dovoljno specijalizirane laboratorije, i tu isto tako potrošač nema pregled na tome i to zapravo nije prihvatljiva situacija. U tom izvješću isto tako nemamo informacije o uvozima i izvozima. I sada konkretna pitanja. Postoje naime poveznica između označivanja proizvoda i e, otpornosti na antibiotike. To je nešto što trenutno predsjedništvo navodi među svojim prioritetima. Može li ozračivanje dovesti do bakterija koje će biti otporne na antibiotike i ako da, e, dolazi li onda do odgovarajućih mjera i koliko često se provode kontrole nad ozračenim proizvodima. Zapravo izvješće ne sadrži zaključak i stoga moje pitanje što Europska komisija misli poduzeti kako bi to ispravila i kako bi sljedeće godine izradila bolje izvješće. Zapravo nije prihvatljivo da se ne izvode nikakvi zaključci iz izvješća. Hvala. Hvala vam lijepa. Druga pitanja? Ne. Onda predajem riječ komisiji za odgovor na pitanja. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Da, doista, nemamo podatke o uvozima i izvozima, zato što je to jedan od elemenata koje Europska komisija ne zaprima i stoga mi uopće nemamo informacije o tome. Što se tiče otpornosti na antibiotike, antimikrobne otpornosti, iskreno rečeno moram priznati da ne znam pomoću uzračivanja se svakako uništavaju klice, ali morao bih e, vidjeti među znanstvenim istraživanjima može li to dovesti do otpornosti na antibiotike. Sumnjam u to, ali eto, postavit ću to pitanje. Što se tiče pogleda od ozgo, Europska komisija svake godine izrađuje izvješće to izvješće je malo punktualne prirode, to je točno. Mi bismo trebali izvesti neke zaključke, možda vidjeti kako da se pozabavimo s, ovim regulativama koje su već dosta stare. Vidjet ćemo dakle iduće godine i pokušat ćemo da dokument bude iscrpni u budućnosti. Hvala vam lijepa. Ako nema nikakvih drugih pitanja, onda možemo zaključiti s ovom točkom i možemo prijeći na sljedeću točku na našem dnevnom redu. Eh, ali vidim da predsjednici komisije nevjerojatno još nisu tu. Uh, Što znači da moramo prekinuti sjednicu na nekoliko minuta u iščekivanju komisije. Hvala. U redu, onda kolega zaključujemo današnju sjednicu našeg odbora. Nastavit ćemo sutra ujutro, kao i što je običajno. Dakle, u 10.30 nakon sastanka koordinatora. Hvala vam lijepo, vidimo se sutra.